se tvrdi da nema nikakvih problema i da to ne može e, nanijeti štetu e, prirodi. Mislim da bismo trebali biti dosljedni i razmotriti malo što mi radimo glede te tehnike prije nego što e, pratimo rad drugih. Gospodine Polčak, izvolite. Hvala lijepo. Svaka tehnologija i inovacija je dobrodošla i pozdravljamo ju, ali pod uvjetom da se uklapa u okvir naših zajedničkih vrijednosti kao i europsko pravo, a izmjena ljudskog, ljudskih embrionalnih stanica je, predstavlja ozbiljan rizik jer eh, bi mogla dovesti do teških genetičkih trajnih promjena i ograničenja za buduće generacije. Mislim da se to isto tako i odražava na ljudsko dostojanstvo. Modifikacija ljudskih embrionalnih stanica brane i međunarodne zakone, međunarodno pravo, ne samo evropske zakoni. I e, dobro nam je došlo i ovdje ovo uvodno izlaganje povjerenice Jurove, njihovo mišljenje, ali nas zanima i konkretno šta će komisija napraviti glede ovog kineskog eksperimenta koji je proveden i o kom smo čuli u studenom prošle godine. Nadam se da će komisija moći izravno i da će pozvati kineskog znanstvenika da se drži međunarodnih prava i propisa. Hvala lijepo gospođa Cabezon Ruiz. Velike znanstveni napreci uvijek izazivaju i dubinske etičke rasprave. Tako se to dogodilo i kod ove znanstvene teme. Treba nam visoko kvalitetno znanstveno istraživanje, ali da će sada mogu embriji izabrati onako a la carte, to isto tako ne možemo prihvatiti. Međutim, mi moramo one šanse koje nam znanost pruža iskoristiti. Mislite samo na genetičke genetiku koliko ona čini kod recimo tretiranja genetički zapravo prisutnih i oboljenja e, ili recimo zamislite koliko je genetika učinila i pomogla majkama koje nisu mogle prije zanijeti da dobiju djecu. Prema tome mi moramo raspravljati ovdje o etičkom okviru kako bismo tu novu disciplinu

Hvala, zastupnik Morgano. Izvolite, imate riječ jedan minut. Hvala lijepo. Podržavam ono što je rekao kolega Mikolašik i oni koji su govorili prije mene. Ukoliko dođe do potvrde ovaj eksperiment eh, koji je doveo do izmjene genoma ebrionalnih stanica koje je navodno izvršio ovaj kineski znanstvenik, onda je došlo do kršenja ljudskog dostojanstva koje se štiti dakle i eh, poveljom o temeljnim e, ljudskih e, prava. Biomedicinsko istraživanje je zasigurno donijelo velik napredak u boljem razumijevanju određenih vrsta patologija. Međutim, od ključne važnosti je razlikovati izmjenu e, genoma somatskih stanica i izmjenu genoma embrionalnih stanica. Ovo ovaj potom je neprihvatljiv. Riječ, je, riječ je o postupku koji donosi moguće vrlo teške nuspojave. Ne samo da za pojedinca, već i za njegove nasljednike. I još se ne znaju posljedice koje bi se mogle, koje bi mogle dakle, eh, obuhvatiti buduće generacije. Eh, želimo da se nastave dakle eh, sa postupanjima i smatramo da mora postojati jedna crvena linija koja bi dovela do jako negativnih posljedica. Ispričavam se, ali jako je kasno i Ehm, brinemo svima, uključujući naše prevoditelje. Za povjerenica Jurova ima riječ. Predsjedavajući, uvaženi zastupnici, hvala vam eh, na eh, iznošenju vaših eh, stavova ovim jako osjetljivim etičkim i znanstvenim pitanjima. Kao što sam rekla na početku, komisija će dalje proučavati ovu, ovu temu koja će se vjerojatno ponovno pojaviti u bliskoj budućnosti. Najviše hvala. Hvala vam povjerenice i za kraj ministre Čamba. Želim zahvaliti na pokretanju ovog pitanja. Vijeće je primilo na znanje sva pitanja i sve ono što je danas rečeno i budite uvjereni da ćemo doista pomno motriti nad ovim pitanjima. Hvala vam još jednom na vašoj pozornosti. Najviše hvala, ova rasprava je zaključena. Sljedeće sjedanje je u biti danas u 9 sati ujutru i ja ću biti nazočno vječnici, nadam se da ćete mi se pridružiti. Dnevni red je objavljen na mrežnoj stranici Europskog parlamenta, a sada zaključujem e, službeno kraj zasjedanja.